Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to... Dobar dan, dame i gospodo. Ljubazno vas molim da se smjestite. Molim vas. I open the meeting. Otvaram sastanak. Sastanak započinjemo danas u srijedu 9. studenoga. Otvaram sastanak odbora regiji. Krećemo sa usvajanjem dnevnog reda. E, došla nam je jedna primjedba vezana uz prijedlog dnevnog reda. Gospodin Van Nisleroj mi je poslao pismo i zatražio da glasovanje je vezano uz Članak 16. komunikaciju e, vezanu uz e, ulaganje u radna mjesta i rast bude odgođena za sljedeći tjedan, da bude odgođena za sljedeći tjedan i ja sam prihvatila taj zahtjev zato što mislim da moramo biti dovoljno precizni s tim izvješćem i ako nam za to treba više vremena onda ćemo si i ostaviti dodatno vrijeme za to. Dakle, taj dio glasovanja odgođen je za sljedeći sastanak koji će se održati 29. studenog. Možemo li sada, nakon ove izmjene, usvojiti dnevni red? Gospodin Boštinaru? Da, u redu. Hvala vam lijepa. Imamo dnevni red za današnji i sutrašnji sastanak. Odobrenje zapisnika sa sjednice održane 8. rujna 11. listopada. Nacrt zapisnika je dostupan online. Predlažem da kao i obično, osim ako nemate nekih e, primjedbi o kojima biste govorili na ovom sastanku, da te zapisnike smatramo odobrenima. Ako je to prihvatljivo, sada prelazimo na informacije, odnosno priopćenja predsjednice. Imam samo jedno priopćenje. Mislim da će vam to biti zanimljivo. Radi se o um, održavanju konferencije u Ketu. Kao predstavnici regija imamo pravo na dva zastupnika u izaslanstvu koje formira odbor DEVE. Gospođa Westphal i gospođa Olbricht eh, su eh, članice koje će ići i ja bih im željela dati riječ vezano uz eh, ono što se događalo na sastanku. Možda gospodin Olbricht može prvi krenuti s informacijama, budući da kasnije ima nekih drugih obveza. Ja ću možda dati jedan općeniti kontekst, a onda kolegica zapravo može kao izvjestiteljica za mišljenje o urbanom razvoju dati konkretne informacije. Sastanak Habitat 3 organizira Habitat UN-a svakih 20 godina i upravo zato, budući da se ne radi o sastanku koji se održava često, radi se o e, vrlo važnom sastanku, a ono što je sada zanimljivo vidjeti je da je došlo do promjena nakon određenog vremena. Kao prvo, Radi se o sastanku koji se temelji na održivim ciljevima e, UN-a. To je prvi vrlo važan element. Vrlo je važan posebice održivi cilj broj 11. UN Habitat je zapravo kod održivih ciljeva razvio, kreirao cijelu ideju e, na radu, e, na urbanizaciji diljem svijeta. I to je naravno vezano uz urbanu agendu. E, I upravo zato imali smo tu konferenciju o urbanoj agendi u Ketovu. Politički govoreći, ono što je zaista zanimljivo jest da se zaista radi e, o nečemu na čemu se radilo mjesecima, čak i godinama. Naime, pokušavalo se uvjeriti UN da je apsolutno nužno da se elementi diskursa o gradovima, ne samo o gradovima, već i o upravljanju uvedu u ovaj program. Zašto? Zato što lokalne vlasti, lokalna demokracija e, je nekad bila percipirana od strane UN-a kao nevladine udruge. Upravo zato cijela rasprava o lokalnoj demokraciji, o lokalnim vlastima je bila obilježena snažno pristupom eh, kakav se koristi za komunikaciju sa nevladinim udrugama. Dakle, mjesecima eh, se radilo, na tome su radile udruge lokalne samouprave, eh, prvenstveno globalna mreža lokalnih tijela, također i europske mreže koje okupljaju predstavnike lokalnih vlasti. Radile su na tome da se dodatno razgovara o urbanom razvoju, E, o pametnim gradovima i sličnim novim momentima u priči da se to uvede u program, a s druge strane tu je i aspekt upravljanja, jer ako se ne govori o upravljanju, e, bilo bi vrlo, vrlo teško postići ciljeve koji su zadani. Upravo zato jedna stvar koju smo primijetili u Kitovu jest da postoje dvije razine rasprave. Jedna razina bila je o novim izazovima, urbanističkim temama, pametnim gradovima, prometu i tako dalje, a Druga razina bavila se pravom građana na grad, pravom poduzeća na grad, pravom drugih e, društvenih skupina na grad. Dakle, s jedne strane postavlja se pitanje što učiniti s urbanističkim područjima, koji su novi izazovi i tako dalje, a drugi element je zapravo vezan uz upravljanje. Vrlo je zanimljivo E, bilo vidjeti da europljani, ali isto tako i Singapur govore o partnerstvu, o višerazinskom upravljanju, o integriranom pristupu. Naše kolege iz Afrike govore o potrebi za decentralizacijom, zato što decentralizacija uopće tamo ne postoji. I za njih e, rješavanje problema e, urbanističke naravi zapravo je izravno povezano sa e, decentralizacijom. Naime, želi se dati više nadležnosti lokalnim vlastima kako bi mogle upravljati. I zapravo se moglo vidjeti u Kitovu da su Evropljani govorili o malo drugačijim problemima. Govorili su o opasnosti od nove recentralizacije, odnosno o opasnosti od ponovne centralizacije, a kolege iz Afrike su na primjer govorile o potrebi za decentralizacijom kako bi se rješavala e, urbanistička pitanja. Posljednja stvar koju želim reći jest sljedeća. Možda je zapravo e, bio dobar korak što smo imali izaslanstvo Europske unije, dakle ne Europskog parlamenta ili Europske komisije, već Europske unije. Tijekom izložbe imali smo e, priliku eh, razgovarati o nekim stvarima. Mi smo bili prisutni na otvorenju eh, izložbe koja je nazvana izložba Europske komisije i tom smo prilikom dali prijedlog da bi to sljedeći put trebala biti izložba eh, Europske unije, a ne Europske komisije, jer ako imamo izložbu Europske komisije, onda bismo trebali imati još jednu koja je izložba Europskog parlamenta. I to su zapravo prvi koraci E, ono što je važno jeste da smo bili svi zajedno tamo, dakle što su svi predstavnici Europske unije tamo bili jedinstveni. To je dakle samo nekoliko preliminarnih dojmova. Europa je bila dobro zastupljena, mislim da je to nešto što predstavlja jako dobar korak početni korak u ovoj raspravi i mislim da smo također uspjeli pokazati da smo već mnogo toga postigli. Mnogo smo toga već postigli u Europi vezano uz to pitanje. No, moramo svakako izbjeći jednu stvar tijekom takvih sastanaka ne možemo govoriti da bi oni trebali slijediti naš primjer. Jer ako kažete e, trebate činiti kao mi ili slijediti naš primjer, stvar je gotova. Dakle, jedino što možemo reći jest možemo surađivati, možemo s vama podijeliti naša iskustva. Jer čim kažete e, da e, bi trebali slijediti naš primjer, odmah nas se optužuje kao Europu za novi pokušaj kolonizacije i stvar je gotova. Tako da mislim da na to treba pripaziti zato što Eh, je ovo način na koji se mogu zapravo iznijeti nove ideje. Vrlo često iz Afrike dolaze vrlo sposobni ljudi, vrlo sposobni pravnici, dinamični ljudi i mislim da je to zapravo dobra lekcija iz koje možemo izvući pouku. Hvala. Gospođa Vestfal, izvolite. Da, dragi Jan. Doista nema mnogo toga na dodati što si ti rekao. Ti si bio jedan od onih rijetkih e, koji su imali aktivnu ulogu, dakle sudovali su u panelima, a ja sam više bila promatračica. Ali bilo je jako zanimljivo vidjeti da smo imali 190 država na kraju konferencije u Kitovu koji su se složili oko jedne odluke da države moraju e, se obezati poticanju svojih gradova. Kako dakle da se obežu gradovima, kako da ih potiču, kako će se to provesti, to ćemo vidjeti tek za 20 godina. Ti se to jako lijepo rekao, dakle svakih 20 godina se održava ta konferencija, dakle 2026 godine ćemo možda imati već neke zaključke. Za budućnost jedno od razmišljanja bi bilo to da smo mi europljani, ali smo i sastavni dio svjetske zajednice i da znamo da će u budućnosti tri četvrtine svjetskih e, svjetskog stanovništva živjeti u gradovima, ne samo u malim i srednjim gradovima, već i u jako velikim gradovima o kojima je upravo sada govorio Jan. I stoga mislim da je došao je dobar trenutak za to da se ova konferencija Habitat ne održava svakih 20 godina, nego u kraćim razmacima kako bi se moglo, moglo provjeriti što se zapravo napravilo. Jer ako se ništa ne dogodi, onda su ovo samo puste riječi. Jedan od naglasaka nije bila samo činjenica da će do 2050. godine najkasnije tri četvrtine svog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima bilo koje veličine, već je postoji jedan drugi naglasak, a to je primjerice klimatska politika. Ispričavam se, ali današnji dan, kada sam danas ujutro se probudila, vidjela sam da smo zaprimili veliku pljusku e, i Europskom parlamentu kada smo vidjeli tko je sada izabran kao novi predsjednik Sjednih američkih država. To je pljuska za klimatsku politiku Europske unije zato što je e, gospodin Trump rekao da se neće obvezati na klimatske ciljeve. A to je zapravo bila jedna vrlo važna točka o kojoj se mnogo raspravilo u Kitovu zato što se baš u gradovima održava klimatska politika na razne načine. I zbog toga nešto što je Jan rekao, jedan zahtjev da Europski parlament bude jednako tamo zastupljen kao i Europska komisija, dakle vezano uz e, izložbeni prostor, ali isto tako i uz toga da Europska komisija dakle otvori svoj dio te konferencije drugim institucijama, da se dakle ne dijelimo po tom pitanju zato što smo mi europljani, ali i e, vezano uz ono što smo usvojili u okviru urbane agende, vezano uz ono što mi imamo kao mogućnosti, to je što ćemo mm, imati kao mogućnosti da doista provjerimo jesmo smo na pravom putu. I stoga su mnogi zagovarali taj model, ali smo isto tako zatražili od Europske komisije da promijeni E, svoj način rada, imali smo različite modele partnerstva, primjerice ili druge stvari. Mislim da se tu nalazimo na dobrom putu, ali ono što ne bismo trebali napraviti, a tu Jan ima pravo, je da sada e, se stanemo pred druge i da e, kažemo da smo mi oni koji smo najbolji, da mi znamo sve najbolje. Ne, mi možemo izgraditi mreže, možemo predstaviti drugima ono što kod nas dobro funkcionira, hoće li to oni preuzeti, to ovisi o samim državama i o samim gradovima. Hvala. Da, izvolite gospodine Olbricht. Ako mogu samo iznijeti nekoliko činjenica. Sastanak je završio um, usvajanjem uh, nove urbane agende UN-a i mislim da je vrlo važno da naše kolege iz regija dobiju taj tekst uh, novog dokumenta. Tu jasno stoji da je Europska urbana agenda instrument za uh, provedbu nove globalne urbane agende. Dakle, Europska urbana agenda jest novi instrument za globalnu urbanu agendu. Um, a pametni gradovi u tome imaju vrlo e, važnu ulogu. I to je jedan element. Drugi element, e, mislim da bi bilo vrlo zanimljivo za kolege čuti, da Europska komisija u proteklih nekoliko dana, odnosno posljednji dan e, konferencije, jest predstavila ciljeve vezano uz globalnu urbanu agendu i povjerenica Krecu je predstavila ciljeve europskog programa u sklopu UN-ovog. I e, govorilo se zapravo da je važno ciljeve upravo ostvariti kroz europsku urbanu agendu, zatim uskladiti definiciju gradova. To su obveze koje je preuzela Europska komisija, da postoji vrlo jasna definicija gradova. I treća stvar je da se omogućava suradnja među gradovima u smislu održivog e, urbanističkog razvoja. To je važno za e, Europu i za cijeli svijet i zbog toga mislim da je važno da se tekst novog dokumenta pročita i da se to zadrži u Europi kao budući temelj za suradnju. I upravo zato mislim da bi bilo dobro da kolege dobiju i taj tekst obveza e, koje se Europska unija e, obvezala preuzeti za ostvarenje e, globalnog programa. Hvala lijepa, hvala našim predstavnicima u Kitovu. Ja sam jako zadovoljna da smo mi imali e, dvoje naših članova koji su bili e, sastavni dio izaslanstva i mislim da je odbor imao zaista sjajno e, sjajne predstavnike tijekom konferencije. Hvala vam na ovim informacijama i pratit ćemo kako se razvija proces vezano uz globalnu urbanu agendu kao i uz europsku urbanu agendu. Imamo li kakvih komentara ili prijedloga? U tom slučaju prelazimo odmah na glasovanje. S obzirom na to da smo odlučili odložiti jedno od glasovanja, danas ćemo glasovati o izvješću e, gospodina Čikua o Fondu solidarnosti Europske unije, ocjena. Svake godine komisija objavljuje izvješće o provedbi e, fonda u prethodnoj godini u listopadu 2015. godine objavila je izvješće o provedbi načela iz Fonda solidarnosti Europske unije u prethodnoj godini. E, odlučili smo pripremiti izvješće na vlastitu inicijativu kako bismo e, ocijenili tu provedbu i izvjestitelj je pripremio e, prijedlog izvješća u srpnju. Naš izvjestitelj uzeo je u obzir izvješće iz 2015. E, godine, odnosno kompromisne prijedloge koji su izneseni e, i koji su postali sastavnim dijelom izvješća za 2015. godinu. 109 amandmana je podneseno, a 15 kompromisa je izrađeno u suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. E, gospodine Čiko, biste li željeli uzeti riječ? Hvala lijepa predsjedateljice. Ja sam samo želio kratko reći da mislim da smo obavili dobar posao. Pokušali smo na neki način uspostaviti ravnotežu e, između svih elemenata. Radi se o vrlo osjetljivom pitanju. Zapravo se u cijeloj priči najviše radi na tome da se skrate rokovi i da se promijeni razina osvještenosti u smislu onoga što se zapravo čini u našim zemljama e, putem tih e, sredstava. Kao prvo, vrlo je važno povećati vidljivost određenih problema u našim zemljama, zato što su to stvari koje izravno pogađaju ljude. E, zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni koji su dali svoj doprinos. Hvala vam lijepa. Sada možemo odmah prijeći na glasovanje. Krećemo sa kompromisom četiri za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Prelazimo na amandman 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 35. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 37. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na kompromis broj 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51. Prvi dio. Za, protiv, Suzdržani? Ispričavam se. Dakle, 51. Amandman 51, prvi dio. Ispričavam se. Dakle, 51, prvi dio. Ponovimo za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, za, ne, ne, prelazimo na kompromis broj 9. Ispričavam se, kompromis 9, za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Prelazimo na amendman 57. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na amandman 62. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 63. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 70. za, protiv, suzdržani, odbija se. oprostite, usvaja se, usvaja se. Amandman 70. E, je usvojen. Amandman 71. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 72. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 82. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 98. Jesam li dobro rekla? 98 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 100. Usmeni amandman. Ima li kakvih e, primjedbi? Ne. Glasamo za usmeni amandman. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 108. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 109. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, provjerimo. Aha, ispričavam se. To je amandman koji podržava izvjestitelj, ali u svakom slučaju provjerimo jer nisam dobro mogla vidjeti rezultat. Amandman 3. Dakle, amandman 3 provjeravamo. Ekloničko glasovanje da provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dobro. Da, minus 18. Jedan glas. Amandman četvrti. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman pet. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis jedan. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman trinesti. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 26. Za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 27. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 28. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na prijedloge odbora za proračune. Prijedlog A ne, ispričavam se. Ne, prelazimo na C. Ispričavam se. Dakle, ne razmatraju se ova prva dva. Dakle, prijedlog C za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog D za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog E za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četiri. za, protiv, suzdržani, provjerimo. Dakle, prijedlog četiri. Otvaramo elektroničko glasovanje za provjeru. Zatvaramo glasovanje. I odbija se. Pet. za, 5. Dakle, prijedlog odbora za proračune 5. Protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlozi odbora za proračunski nadzor. Navod 1. Za, protiv. ispričavam se, ne, ne razmatra se. Prelazimo na D. Idemo odmah na prijedlog D. Za, protiv, suzdržani, odbija se. E. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 u dva dijela, ne, prvi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 u dva dijela, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. I 15 Prijedlozi odbora za proračunsku kontrolu za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na konačno glasovanje, e, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. I e, izvješće se usvaja. Čestitam gospodinu Čikovu. Hvala vam lijepa na glasovanju. Okay, uh, U redu, sada možemo nastaviti s ostalim točkama na dnevnom redu. Sada imamo razmjenu gledišta s gospodinom Enrikom Rosijem, podpredsjednikom i Nikolasom Brukesom, direktorom za kohezijsku politiku iz konferencije perifernih primorskih regija. Konferencija perifernih primorskih regija Europske unije uspostavljena 1983. godine. To je trust mozgova i isto tako lobistička skupina za pomorske regije. Predstavlja otprilike 160 regija iz 28 država, kako država članica, tako i država koje nisu članice Europske unije. Imamo šest odbora eh, po geografskom kriteriju, a u svakom odboru imamo vlastitu organizacijsku strukturu kojima se promiče projekti suradnje između e, regija koji su članovi u tom odboru na temelju zajedničkog interesa. Danas imamo razmjenu gledišta o radu konferencije perifernih primorskih regija sa e, dva gospodina koje sam spomenula već. Daću svakom od vas 10 e, minuta vremena za govor, za kratko izlaganje a zatim ćete moći postaviti pitanja i izneti vaše primjedbe. Gospodin Rossi, izvolite. Grazie, signora Presidente, signori onorevoli della Commissione. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Članovi odbora za regionalni razvoj iz Europskog momenta, hvala vam na pozivu. U ime konferencije perifernih primorskih regija, htio bih dati svoj doprinos vašem radu. Naša organizacija predstavlja 150 regija diljem Europe. Mi jako vjerujemo u kohezijsku politiku i htjeli bismo da ona dobro funkcionira i da bude ažurirana trebamo se sjetiti koje su koristi kohezijske politike na temelju e, naravno tri osnovna načela, to je solidarnost, teritorijalna i socioekonomska integracija. Prošli tjedan na općoj skupštini smo usvojili e, inicijalni dokument o razdoblju nakon 2020. godine. Dakle, prvo, ako bacimo pogled natrag, kohezijska politika je stvorena kako bi sve regije u Europi mogle sudjelovati na jedinstvenom tržištu. E, Zadaća te politike je bila da kompenzira za nejednakosti i za narušavanje na tržišnog natjecanja na tržištu i da se radi na regionalnom razvoju e, posebice onih regija koje zaostaju. Jedinstveno tržište odmah od početka kako bi dobro funkcionirao potrebovalo je e, kohezije. Imali smo isto tako i šokove i krize, što znači da nam je potrebno više kohezijske politike kako bismo mogli nadići krizu i ublažiti posljedice krize koja se jako održava na najsiromašnije ljude i najsiromašnije dijelove Europske unije. Osim toga, kohezijska politika je jedina javna politika za ulaganja koja uključuje sve regije e, Europe. Znamo od Europske komisije da svaki euro koji će se između 2014. i 2016. godine iskoristiti može stvoriti tri dodatna eura BDP-a do 2023. godine. To je sve za nas prioritet. Taj gospodarski rast to je nešto što je i predsjednik Europske komisije gospodin jean Juncker spomenuo ali nažalost tijekom e, njegovog govora o stanju Unije nije se osvrnuo na kohezijsku politiku niti na strukturne fondove. Mi smatramo da je to bio samo propust, ali trebamo biti svjesni toga da regije rade, da one čine sve što mogu kako bi ostvarili ciljeve iz strukturnih fondova. Ovom prilikom bih htio potjeti na to da moja regija i druge regije slične mojoj regiji su već anticipirale intervencije kohezijske politike i uključili su i privatna poduzeća u financiranje kako bi se pripremila za dolazak financijskih sredstava sa europske razine. Dakle, anticipirali su e, kohezijsku politiku u pitanju fondova. Što se tiče prijedloga kojeg smo zaprimili od Europske komisije, samo nekog razmišljanja. Što se tiče dakle, revizije višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014-2020 godine s kojima bi se regijama dalo mogućnost da to financiranje iskoriste za drugačije svrhe, ne nužno u one svrhe oko kojih smo se isprava složili. Postavlja se pitanje ne bismo li možda trebali drugačije politike, hitnije politike, primjerice kada se radi o migracijskoj politici ili o nekim drugim e, hitnim situacijama i je li 1% BDP-a Europe dovoljan za sve to? Dakle, to su samo neke misli koje bih vam htio dati na razmišljanje. Zato što želimo ostvariti napredak za Europu. Može biti da smo po pitanju nekih područja čak učinili korak unazad. Europski projekt stagnira i ne bismo trebali još i više tratiti resurse. Naša poruka za budućnost je vrlo jasna. Kohezijska politika ne bi trebala biti poput eh, slavine s kojom se uvijek nedogled može, mogu financirati politike, već je na nama, na predsjednicima regija da promislimo o našim politikama i da promijenimo konotacije oko tih politika, e, jer vidimo da, su da je ta politika kritizirana i da se smatra negativnom. Danas, više nego ikad prije, kohezijska politika treba biti usko povezana sa cjelokupnom politikom ekonomskog upravljanja e, Europske unije. Primjerice imali smo rasprave protiv kohezijske politike i protiv Junkerovog plana. To nema smisla. Neki kažu da bismo se trebali riješiti kohezijske politike ili da bismo trebali smanjiti kohezijsku politiku i da bismo umjesto toga trebali koristiti financijske instrumente čiji učinak taj da će se najviše bazirati u onim najbolje stojećim regijama. Pa, John Koda Junkara je dobar kada se radi o e, tržišnim mjerama, ali nama su potrebni doprinosi, potrebni su nam strukturni fondovi, oni su nam neophodni kako bismo ostvarili ciljeve koje smo se zadali kada se radi o tome da se trebaju stvoriti pravi uvjeti za razvoj. To ne znači da smo i protiv finanskih instrumenta, naravno, ali moramo imati i te druge resurse. Mi bismo radi vidjeli jedan drugačiji pristup, da se u sve to više uključe regije i da postoji koordinacija tih raznih intervencija pod okriljem jednog višegodišnjeg programa kako bismo ostvarili gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta. Što se toga tiče, mislim da bismo na razini regije trebali izraditi prijedloge, da bismo trebali o tome raspraviti i koordinirati se, da vidimo kako možemo najbolje iskoristiti financijske doprinose i financijske instrumente te politike. Ja bih iznio sljedeći prijedlog Mislim da je taj prijedlog dosta važan za budućnost. Ja mislim da bismo trebali pojačati e, ex ante uvjetovanost. Dakle, trebamo na selektivniji način iskorištavati resurse. Trebamo imati projekt koji će imati jasnu europsku dimenziju, koji, koji neće biti samo nacionalni ili regionalni projekt. Trebamo imati zajedničke vizije, zajedničku strategiju za cjelokupnu Europsku uniju trebamo mm, prestati e, sa ovom fragmentacijom resursa. Primjerice u mojoj regiji se želimo osigurati da plan regionalnog razvoja obuhvaća sve vrste resursa kojima upravljamo. Dakle, da plan regionalnog razvoja može ostvariti pet ciljeva koje smo se zadali e, u okviru strategije Europa 2020. Dakle, obrazovanje, smanjenje siromaštva i tako dalje. Naš plan za regionalni razvoj udružuje svih tih pet glavnih ciljeva, e, bazira se kako na strukturnim fondovima, tako i na drugim vrstama resursa, pa i na državnim poticajima i na taj način mislim da možemo ojačati tu poveznicu između strukturnih fondova i strategije Europa 2020. Kako bismo imali istinsku zajedničku strategiju e, s kojom bismo vodili računa što se događa u samim regijama, dakle na terenu, kako bi sve regije Europske unije mogle ostvariti te iste ciljeve iako naravno su uvjeti različiti u pojedinim regijama, ali ovo bi nam pomoglo da izbjegnemo fragmentaciju resursa i još jednom dakle da se više usatočimo na ono što nam je potrebno kako bismo postigli rast i razvoj. Moram reći da se nimalo ne libim reći da treba izbjeći makroekonomsku uvjetovanost. Iako su mnogi to tražili prije, mislim da je to posebno um, istina za Španjolsku i za Portugal primjerice. Mislim da tu trebamo biti pažljivi regije nisu odgovorne za pravila koja nameće pakt o stabilnosti. Dakle, mislim da gospodarske političke gledano nije uopće smisleno e, kažnjavati regije, budući da one nisu te koje su prekršile e, pravila pakta o stabilnosti. Sve to može imati jako negativne posljedice na ljude, i e, kada bi se opet e, Europska unija spostavila da je samo birokratski aparat, onda se nitko ne smije zanaditi što se tako gleda na nju, što se traži još i dalje štednja. Mogu vam reći, to vrijedi za moju regiju, ali i za mnoge druge regije Europske unije, da e, mnogo od onoga što smo činili kako bismo modernizirali naš rad, napravili smo predivne stvari s kojima smo ostvarili rada mjesta i pomogli poduzećima da proizvode više i da se u njih ulaže i dosta toga je učinjeno zahvaljujući e, pomoći od strane Europske unije. Dakle, Europska unija je tu odigrala važnu ulogu. Možda moramo naći prave instrumente s kojima možemo ljudima reći što se doista događa i da u očima građana bolje ispunjavamo ulogu Europske unije. Zaključio bih s time da kažem da moramo smanjiti birokraciju, moramo pojačati kontrolu nad različitim procedurama i mm, kontrolu nad time kako se ispunjavaju politike Europske unije. U zaključku, što se tiče toga kako će kohezijska politika izgledati nakon 2020. godine, mi mislimo da se trebamo pridržati onog izvornog cilja što se tiče smanjenja e, razlika među regijama i što se tiče toga da se konsolidira uloga kohezijske politike kako bi ona doista bila važna za e, politiku rasta Europske unije. Hvala vam. Hvala. Gospodin Brokes, vi imate riječ, možete nastaviti s vašom prezentacijom. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavajuća, hvala svima. Da se predstavim, ja sam Nikolas Bruks, ja sam direktor, odgovoran sam za regionalnu politiku pri e, konferenciji perifernih primorskih regija. Što ću napraviti ovdje danas? Predstavit ću vam zaključke nekoliko studija koje smo izradili među članovima konferencije perifernih primorskih regija. Prva studija, malo ću se više njoj posvetiti, tiče se teritorijalne dimenzije financijskih instrumenata u okviru kohezijske politike, a zatim ću nakon toga e, nekoliko minuta posvetiti tome da vam kažem nešto o ključnim zaključcima jedne druge studije koje smo proveli prošle godine vezano uz ulogu regije i e, partnerstva u okviru kohezijske politike. A uspod rečeno imate e, i primjerke tih studija pred dvoranom, dakle u papirnatom obliku. U CPPR-u smo u protekle nekoliko godina radili na tome da prikupimo dokaze o tome kako korejska politika radi. A jedan od ključnih aspekata koje smo htjeli proučiti je kako se koriste financijski instrumenti. Znali smo i pročitali smo izvješća koja već postoje. Odbor regije dosta toga napravio što se te teme tiče, ali u jednom dokumentu se nije radilo baš o onoj temi koja je nas zanimala. A prva tema je bila e, postoji li teritorijalna dimenzija financijskih instrumenta kredijske politike, dakle to je bila prva stvar koju smo htjeli istražiti, a druga stvar jesu li financijski instrumenti najprikladniji instrumenti za postizanje ciljeva kohezijske politike. Dakle, ranije ove godine smo e, započeli sa anketom među regijama koje su članice CPMR-a. Imali smo mm, sve u svemu 36 regija koje su sudjelovale u toj studiji iz 15 različitih država. I kao što možete vidjeti s ove karte, tu dakle možete vidjeti koje su regije sudjelovale u tome i mi smo se pobrinuli da imamo dobru zastupljenost što se tiče e, slabije razvijenih regija, razvijenih regija i regija u tranziciji, ali dakle sve su to bile e, periferne regije, primorske regije, otočne regije također. Ono što smo mogli jasno zaključiti iz te studije su dakle četiri stvari. Kao prvo, što se tiče pretpostavke Europske komisije vezano uz učinkovitost financijskih sumenata je naravno, vi to znate bolje od svih drugih, na samom početku ovog programskog razdoblja je Europska komisija zastupala korištenje financijskih instrumenta kao nešto što će stvoriti gospodarski rast i rada mjesta. Rekli su da će to dovesti do učinka e, poluge, da će e, privatni sektor e, se više uključiti u financiranje korištenje politike, to smo htjeli provjeriti. A prvi zaključak što se toga tiče je da je to ispravno, da financijski instrumenti jesu doveli do gospodarskog rasta i radnih mjesta i tu vidite nekoliko primjeraka na ovoj karti. Dakle, postoji niz primjera što se tiče toga kako se pruža podrška malih srednjih poduzeća, što se tiče e, zajmova koji su dani i tako dalje. Dakle, da, financijski instrumenti jesu proizveli taj učinak poluge. Neću pročitati ove primjere, ali imamo izvesne primjere. Prvi primjer koji možda ne možete pročitati jer je napisan malim slovima, ispričavam se na tome, je u regiji dijalog do gdje smo imali učinak poluke od 5,8 e, puta e, zahvaljujući financijskim instrumentima. Isto tako s tome se da uspjelo privući privatno ulaganje. Neke regije su rekle da e, sama narav, priroda, obilježja financijskih instrumenta je bila vrlo pozitivna za svladavanje krize. To je dakle moja prva poruka. Druga poruka to je nešto što isto tako jasno vidimo. Naime, e, zatražili smo mišljenje regija u toj anketi po pitanju toga da financijski instrumenti ne bi trebali u potpunosti zamijeniti bespovratna sredstva u okviru kohezijske politike. Zašto? Pa prvi razlog je taj jer smo u studiji shvatili da financijski instrumenti ne mogu podržavati e, projekte onih svih 11 tematskih e, područja. Iako pogledate ovaj grafikon u donjem desnom kutu, tu vidite da imamo neke financijske instrumente u 23 regijama koji su ih iskoristili i vidite da su ti instrumenti bili vrlo učinkoviti za tematske objekte 1, 2 i 3, dakle što se tiče e, konkurentnosti e, malih srednjih poduzeća, smanjenja e, emisije i tako dalje, ali ne baš jako učinkoviti što se tiče ostalih tematskih područja. Dakle, to je drugi zaključak. Treći zaključak, regije su nam rekle da ako žele kreditirati nove, riskantne, inovativne projekte, da su onda besplatna sredstva najbolji način da se to učini. Dakle, financijski instrumenti su bili najbolji kada se radi o um, podrške projekata, projektima u sektorima koji su vrlo bliski samom tržištu, kao što je rekao i gospodin Rossi malo čas. A druga stvar koju smo naučili kroz tu studiju je da financijski instrumenti se manje koriste, da su manje učinkoviti u onim regijama koje su slabije razvijene, na otočnim regijama ili u regijama e, sa E, malim brojem stanovništva. Najbolje funkcioniraju kada je tržište razvijeno i konkurentno. I zapravo vidjeli smo da postoji nekoliko regija koji imaju jako male operativne programe, primjerice u Nizozemskoj, gdje je donesena odluka da se ne koriste financijske instrumente zato što je njihovo korištenje bilo presloženo. I još jedan zaključak je to da postoji jedna konkurencija između financijskih instrumenta e, koje se potiče pomoću e, kohezijske politike, a da postoje neki drugi projekti vezani uz kredite koje već postoje na lokalnoj razini i stoga se tu postavlja pitanje o tome kolika je dodatna vrijednost financijskih instrumenta iz kohezijske politike, primjerice. Zatim još, dakle, još jedna daljna poruka je ta da financijski instrumenti dobro funkcioniraju, ali da uspjeh financijskih instrumenta ovisi o stanju u e, regiji i o tome u kojoj se državi članici ta regija nalaze. Dakle, to je vrlo važna primjedba. Četvrta i zadnja poruka tiče se same složenosti financijskih instrumenata, vidimo da u srednjoročnoj reviziji se vrše neki napori da se unesu neke promjene, ali pitanje je vremena hoće li oni biti učinkoviti ili ne. Od naših regija smo dobili povednu informacije da kad kad postoje zakonodavstvo sa nacionalne razine koje je u suprotnosti sa e, onom s razine. Primjerice, e, postoje suprotnosti u smjernicama. I Primjerice, regija Baske ili Pays de la regija u Francuskoj su koristili financijske instrumente u prošlom programskom razdoblju, ali su odlučili ne iskoristiti u ovom programskom razlogu upravo iz tih razloga. Isto tako postoji e, vrlo strogi kriteriji za ono što se sve može financirati putem uh, e, financijskih instrumenta ili ne. Zatim isto tako stanje sa administrativnim kapacitetom, stanje e, u samoj regiji se jako razlikuje, a one regije koje su u proteklom programskom razdoblju koriste financijske instrumente, najčešće ih ipak koriste i u sljedećem programskom razdoblju jer su imali dobra iskustva s njima. Da zaključim prvi dio svog predavanja, želim vam samo dati nekoliko preporuka do kojih smo došli. Kao što je gospodin Rossi već naznačio, mi smatramo na temelju dokaza iz ove studije da bi kohezijska politika u budućnosti trebala kombinirati financijske instrumente i bespovratna sredstva. Imamo projekte i misije e, koji su bolji za korištenje financijskih instrumenta, a drugi pak su bolji kada se koriste bespovratna sredstva. Sve je to povezano sa idejom da bi povećanje u korištenju financijskih instrumenta e, trebalo biti ograničeno i mislim da je E, povjerenica Krecu isto tako to isto tako jasno rekla. Posebna preporuka je ta da bi korištene financijske instrumente u se trebalo biti fleksibilnije. Samo da vam kažem nešto i o jednoj drugoj studiji koju vam želim predstaviti. Tu se je, se tiče uloge regija i partnerstava u kohezijskoj politici i to u trenutnom razdoblju. Tu smo razmotrili onaj vrlo zloglasni članak peti o politikama i htjeli smo vidjeti e, kako su regije doista uključene u kohezijsku politiku. Zaprimili smo odgovore za 40 regija i 16 različitih država. Tu možete vidjeti koliko velika raznolikost regija koju su u našoj studiji i zapravo ova karta pokazuje isto tako i E, kolika je razina odgovornosti regija unutar kohezijske politike. Mi smo vidjeli da ne postoji korelacija između razine decentralizacije ili regionalizacije ponih država te razine odgovornosti koje se daje regijama u toj državi. Primjerice, kod Španjolske vidite da regije često e, su posrednička tijela po pitanju kohezijskih fondova dakle imaju odgođenu nadležnost na regionalnoj razini, a zatim e, imamo i druge regije koje imaju status e, upravitelja. Nekoliko ključnih saznanja. Članak peti, na njega regije smatraju kao na uspjeh, mnogi, mnogi kažu da su bile uključene u to, ali postoji razlika između toga je li neka regija uključena ili je li odgovorna i zadužena za upravljanje fondovima. A naše mišljenje, i to je proizvršio iz same studije, je to da je to i zbog te nejasne formulacije članka petog. Dakle, lako je reći da smo ispunili sve uvjete iz članka petog i iz kodeksa ponašanja, da to pritom ne znači da su regije nužno bile jako uključene. Isto tako, regije su e, nadležne u velikoj mjeri za one teme koje su u kohezijskoj politici, jer smo isto tako proveli studiju e, o otocima i članak 174 ne dovodi do toga da otoci dobiju neke posebne povlastice. Ovdje se možda ne može baš malo jasno to vidjeti, ali tu postoji odnos između tematskih područja i nadležnosti regija. I zaključak je to da čak i u e, decentraliziranim e, regijama da su regije uključene na svim administrativnim razinama provođenja kohezijske politike. I na kraju nekoliko e, preporuka vezano studiju. Mi smatramo da bi partnerstva bila kvalitetnija kada bi članak 5. doista se primjenjivao i to je nešto za što očekujem da će Europska komisija na tome poraditi. Jedan od načina da osiguramo da imamo kvalitetna partnerstva bi bio primjerice da Europska komisija preuzme veću odgovornost, da e, doista pripazi na poštivanje provedbi načela kohezijske politike, dakle da tu imamo neki mehanizam kontrole. Isto tako smatramo da bi otočne regije trebale dobiti posebnu pažnju, zato što naša studija pokazuje da tome do sad uopće još nije bilo tako. Hvala vam na pažnji. Thank you very much, Mr. Hvala, hvala lijepa gospodine Brooks. Ja se ispričavam. Svi ovdje u ovoj dvorani znaju e, da uvijek griješim s imenima i to se događa na svakom sastanku. Ispričavam se zbog toga. Nastavljamo sa raspravom. E, dajem riječ gospodinu, odnosno gospođi Breso. Izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem e, direktoru konferencije periferijnih primorskih e, regija na iznesenoj prezentaciji i razmišljenjima. Mislim da tu postoje određene poveznice s onim čime smo se mi bavili u sklopu našeg odbora doprinos e, koji smo čuli od vas e, bit će vrlo koristan što se tiče osmišljanja naše buduće kohezijske politike. E, željela bih izniti samo nekoliko kratkih napomena. Predsjednik Rosi, E, skrenuo nam je na samom početku pozornost e, na neka važna pitanja. Kohezijska politika je iznimno je važna za regije, a prema najnovijim podacima iz 2014. možemo vidjeti da e, ne samo da postoje E, velike razlike između rubnih regija i onih u središtu Europe, nego postoje razlike i unutar samih e, regija u samom središtu Europe. A tijekom e, razdoblja koje je obuhvaćeno uz manje iznimke, vidimo da su regije u velikoj mjeri osjetile posljedice krize. Došlo je do smanjenja investicijskog potencijala, a stoga je važno za kohezijsku politiku da pruži potporu svim regijama kako bi ostale konkurentne u odnosu na druge dijelove svijeta. Na taj način zapravo vidimo koliko se uspješno možemo nositi sa krizom i njezinim posljedicama. S tim se definitivno slažem i Mislim da bi to bilo dobro za nas, a temeljem onog što smo čuli, e, da pojednostavnimo stvari e, kako bismo mogli uključiti sve i to je nešto što im se slažu sve razine, uključujući i lokalnu. Moramo imati sasvim konkretne prijedloge koji će e, nam pomoći da iznjedrimo preporuke čiji je cilj pojednostavljenje procedura. E, postoji i odbor kojemu je to zadatak, ali smatram da bi bilo dobro da ne samo imamo odbor koji se time bavi, nego da prikupimo ideje o tome od samih ljudi koji su uključeni u raspoređivanje sredstava i u njihovo upravljanje. E, imala bih pitanje za gospodina Rosija i to u svezi e, s jednom temom e, kojom sam se puno bavili. Sinergija. Zanima me pitanje sinergije, sinergije između Junckerovog plana, odnosno fonda za strukturna ulaganja i fondova u sklopu regionalne politike. Koliko vidimo, e, sredstva iz Junkerovog plana trebaju proizvesti veći učinak na Europsku uniju u cjelini. Postoji prostor gdje se može ostvariti sinergija. A kao što je gospodin Brooks spomenuo, Junkerov plan može služiti kao podloga za potporu značajnim privatnim investicijama koje se onda mogu koordinirati unutar regionalne politike i postoji mogućnost za intervencije u slučaju neuspjeha na tržištu i u sektorima u kojima ne postoji mogućnost za korištenje privatnih e, investicija, a kako bi se poticale investicije. E, bilo bi mi drago ako bismo dobili neke primjere situacija u kojima se može ostvariti sinergijski učinak između korištenja regionalnih fondova e, kako bi se ostvarili neki ciljevi u sklopu projekata. koji nisu predviđeni kohezijskom politikom. Na koji način postoji mogućnost korištenja sredstava iz Junkerovog plana? To je jako važno zbog druge faze Junkerovog plana, a na tome smo počeli raditi i tu nas zanima vaše mišljenje. I to sasvim konkretno. Kako ostvariti sinergijski učinak? Vjerojatno to nije nešto što je u potpunosti definirano. Vjerojatno postoji tek nekoliko slučajeva istinske sinergije. Tu bi me zanimali neki konkretni primjeri. Smatram da bi to trebalo biti moguće, možda ne uvijek i svuda, ali e, onda bismo trebali početi razmišljati o tome kako to tješnje povezati sa Junkerovim planom i ispostaviti tješnju vezu s regionalnom politikom. Hvala. Gospodin Jakovčić, izvolite. Predsjednice, e, dozvolite mi da najprije iskoristim priliku i pozdravim jednoga staroga prijatelja, gospodina Rosija, predsjednika Toskane, s kojim sam imao priliku izvanredno dobro surađivati dok sam e, vodio Istru i želim ovdje evo, srdečno pozdraviti e, njegov dolazak i odmah na početku reći da kao što sam više navrata ovdje rekao moje srce je ostalo u istri to jest ostalo je na regionalnom nivou neovisno što sam dobio čast biti zastupnik u europskom parlamentu i time odmah na početku želim podijeliti e, sva, sve strepnje koje je gospodin rossi iznio u svom izlaganju. E, naime kada je spomenuo činjenicu da gospodin juncker u svom izlaganju uopće ništa nije govorio o kohezijskoj politici o regionalnoj politici e, ja ću podcrtati to sigurno nije slučajno ja nisam siguran da ćemo poslije twenty twenty imati efikasnu sigurnu jaku još bolju regionalnu i kohezijsku politiku još jače i još bolje strukturne fondove. dapače ja mislim da današnja europska unija politika u europskoj uniji ide u drugom smjeru da je pitanje regionalnog nivoa e, stavljeno u drugi plan i da su neki drugi prioriteti prisutni u Eh, našoj politici ovdje u europskom parlamentu. u tom kontekstu želim pozvati gospodina Rosija i organizaciju u kojoj sam ja nekada bio član eh, cpmr da zajedno sa drugim regionalnim organizacijama snažno lobiraju kod svojih vlada za jačanje kohezijske politike eh, ako želimo je održati barem takvom kakva je danas. Eh, ja mislim da je to od presudne važnosti jer sam uvjeren da logika supsidijarnosti koja jeste u lisabonskom ugovoru ali koja još uvijek ima velike problema da bi se zaista i implementirala eh, trpi. i drugu stvar koju želim ovdje naglasiti je da se slažem s time da eh, pakt o stabilnosti ne treba penalizirati regije. nisam htio jučer kad smo govorili o tome Eh, spominjati neke detalje jer eh, je jučer razgovor sa ministrima španjolske i portugala imao jedan drugi eh, smisao i druge su intencije bile međutim sada mogu to potpuno reći bilo mi je interesantno vidjeti kako su kolege iz baskije i kolege iz katalunije došli mi govoriti da kao čovjek iz alde a kolege su iz alde da ne bi trebalo uzimati u obzir e, loše poslovanje ajmo tako reći španjolske vlade. naravno da su to potpuno druge implikacije potpuno drugačije političke teme i igre ali kad to kaže gospodin e, rossi onda to ima opet jednu drugu političku težinu. i u tom kontekstu htio bih naglasiti tu važnost da zaista e, građane kroz nefinanciranje regionalnih projekata ne treba, penalizirati tu se potpuno slažem s onim što je izneseno. E, evo, da ne duljim jer bih o regionalnoj politici mogao govoriti e, cijeli ovaj mandat ja ću sad ovdje završiti ali u svakom slučaju evo, želim iskoristiti priliku i još jednom najsrdačnije pozdraviti kolege iz cpm a kod nas. Thank you very much. Ms. the, Hvala lijepa. Gospodin, gospođa Frida, izvolite. Zahvaljujem. Iznimno mi je drago što smo imali priliku čuti izlaganje predsjednika Rosija i drago mi je što razgovaramo o ovoj temi gdje je naglasak na perifernim pomorskim regijama. E, prije godinu dana smo se u ovom odboru bavili rezolucijom e, čija je tema bila izolacija. U tom tekstu dolazi do izražaja namjera koja je predmet rasprave, a drugi aspekt je rasprava na plenarnom zasjedanju gdje je pokrenuta vrlo živa rasprava koja traje i dan danas. E, zabrinuti smo zbog toga što dolazi do redefiniranja europskih politika u pogledu izoliranih, udaljenih područja, primorskih područja i sve to zapravo spada u raspravu o kohezijskoj politici. Ne razi se zapravo samo o turizmu, poljoprivredi ili prometu. Mislim da je to pravi put kojim trebamo ići e, kako bismo uzeli u obzir i e, strukturna i okolišna okruženja zbog kojih dolazi do prepreka rastu u ovim e, područjima. Treba nam e, veća razina kohezije zato što glavna uprava za regionalni razvoj i odbor e, za regije mogu na tome raditi, ali postoje i razno razne druge institucije koje tu mogu odigrati značajnu ulogu što se tiče politike koja vodi računa u udaljenim područjima. Željela bih istaknuti samo nekoliko primjera. E, komisija je predložila izmjene uredbe o državnoj potpori. E, to je nešto čime ćemo se baviti. E, ja sam rođena na Siciliji i tu bih željela istaknuti da se kod ovog prijedloga radi o tome da se razmatra spojivost državne potpore za zračne luke koje imaju promet manje od 3 milijuna putnika i tu se postavlja pitanje kolika je udaljenost od druge zračne luke. To su vrlo e, specifični preduvjeti i kriteriji, jako ih je teško ispuniti i vrlo često postoje određena ograničenja. Što se tiče uredbe o državnim potporama, po mom mišljenju potrebno je dodati određene uvjete i iznimke za određena područja, a upravo u ovoj fazi E, mislim e, da je potrebno poduzeti određene mjere. Što se tiče CPMR-a, on treba objediniti zajedničke interese i pružiti potporu kako bismo mogli nastupiti složno i zajednički što se tiče pitanja državne potpore. Tu postoje velike mogućnosti. Tu mi uvijek pada na pamet promet. To je jedan od segmenata koji ima jako velik utjecaj na život ljudi koji žive u tim udaljenim područjima. A s tim je naravno povezano i pitanje konkurentnosti. E, tu bih vas podsjetila na usluge u zračnom prometu i raspravu 2008. Tu postoje i određeni pravci koji bi se trebali izabrati. Međutim, kod tih pravaca treba također poštivati određene kriterije i pravila. To nije uvijek potpuno jasno. Mislim da E, sada komisija radi e, na tome da iznese prijedloge i to što se tiče članaka 16., 17. i 18. E, tu bi se trebala provesti javna rasprava kako bismo vidjeli prednosti i nedostatke. Moramo paziti do kakvog će tumačenja doći što se tiče ovih članaka, posebno u pogledu uvjetovanosti Možda postoje i neki drugi primjeri koji su ovdje relevantni, ali na koncu moram reći da je jako važno voditi računa o udaljenim područjima kod izrade programa. E, ja radim i u sklopu odbora za poljoprivredu, tako da i to je važno područje kojim se bavim. Još jedan primjer, poljoprivredni proizvodi iz udaljenih područja daleko su skuplji i postoje različite marketinške mogućnosti i putevi, a puno toga je potrebno učiniti prije nego što se na koncu usvoji nova uredba. Nije dovoljno da samo e, glavna uprava za regionalni razvoj radi na tome. Upravo zato doći će do ad hoc strategije, a ovo je jedan važan početak. Hvala lijepa, gospodin Žilnum. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ja se također želim zahvaliti gospodinu Rosiju i gospodinu Bruksu na izlaganjima koje smo čuli. Hvala im lijepa na ove razmjeni mišljenja koja je zaista pravovremena jer imali smo prilike čuti da govore o nekoliko tema koje su trenutačno vrlo aktualne u sklopu odbora regiji. Kao prvo nekoliko napomena vezano uz ono što je rečeno o studijama o financijskim instrumentima. Radi se također o vrlo aktualnoj temi koja će, ja sam uvjeren, obogatiti izvješće koje priprema naš kolega Novakov. Što se mene tiče, moram reći da se u potpunosti slažem s analizom čije smo rezultate čuli, a slijedom koje povećanje financijskih instrumenata, odnosno korištenje financijskih instrumenata u većem omjeru ne mora nužno biti sustavno, zato što najprije treba iskoristiti financijske instrumente koji postoje na terenu, koji proizlaze iz onoga što čine nositelji projekata i isto tako želim reći da što se mene tiče, a to je ujedno i stajalište, zajedničko stajalište francuskih regija, da se mi zapravo protivimo cilju koji bi bio eh, usmjeren prema kontinuiranom e, e, korištenju fiksnih financijskih instrumenata mislimo da nam treba mogućnost korištenja fleksibilnosti, komplementarnosti i da upravo tome zapravo služe i kohezijski fondovi. Druga stvar koju želim reći tiče se političkog stajališta vezanog uz budućnost kohezijske politike. Želio bih postaviti jedno pitanje. E, CRPM je naglasila da je struktura kohezijske politike nešto što se zapravo oslanja na određene kriterije povezane sa e, regionalnim BDP-om. To može dovesti do toga da određeni e, dijelovi, e, odnosno regije, neće biti smatrani prioritetnima. Mene stoga zanima sljedeće, to je pitanje za oba govornika. Brane li CRPM uzimanje u obzir i nekih drugih pokazatelja osim BDP-a prilikom ocjene kome trebaju sredstva iz kohezijske politike i koji su to pokazatelji? Hvala. Gospođa Vana, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. I ja zahvaljujem potpredsjedniku Rosiju i direktoru Bruksu na tome e, što su nam se danas pridružili na sastanku našeg odbora. Doista cijelim cijenimo vaš angažman e, u sklopu regionalne politike, a posebno cijenimo prezentaciju ove studije i preporuke. Posebno nam je bilo zanimljivo ono što ste govorili o financijskim instrumentima. E, prema kojima smo i mi kritički nastrojeni. E, izričito se slažem sa svime što je već navedeno. Treba nam kohezijska politika, a posebno i za teritorijalnu koheziju. E, od toga profitiraju sve regije i kao što ste rekli sami u nekim regijama to je jedini oblik javnih investicija nakon što je došlo do krize. E, mislim da nam ne treba manje nego više kohezijske politike, odnosno, kao što je rekao kolega, bolja kohezijska politika. E, iznijeli ste prijedlog smanjenja birokracije. Mislim da je tu važna transparentnost, borba protiv korupcije i to je nešto što nam može pomoći da osmislimo bolju kohezijsku politiku. Imala bih jedno konkretno pitanje o kojem je govorila i gospođa Presonat. Mislim da je sada jedan od najvećih izazova ostvariti promjenu paradigme u investicijskoj politici. Tu postoji velika opasnost za kohezijsku politiku i to upravo zbog toga što se oduzimaju neka sredstva bez e, ikakvih ograničenja za nove investicije iz Junkerovog plana koji funkcionira potpuno drugačije. Vi ste govorili o postignućima kohezijske politike, ciljevi, partnerstvo, 2020. E, mjerila. E, ništa od toga nije sadržano u Junkerovom planu i zato bih imala upravo ovo pitanje. E, kako vi vidite izazove s obzirom na promjenu paradigme? Što se po vašem mišljenju sadržajno i strukturno mora dogoditi kako bi novi oblik investicijske politike, odnosno nadopuna, ograničenje, komplementarnost, kako god to na nazvali ovih dvaju investicijskih e, elemenata funkcionirala na način da dođe do izražaja karakter solidarnosti kohezijske politike, odnosno da se taj karakter ne izgubi. Hvala lijepa, gospodin Zela. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zahvaljujem e, i našim gostima na iznesenim izlaganjima i izvještajima. E, za koje sam nažalost doznao tek danas. E, jako mi je žao zbog toga jer e, bih rado to proučio u naprijed. Tekao sam dojam da u zadnjim komunikacijama komisije kohezijska politika uopće ne dolazi do izražaja. To je i naš dojam, to je točno. Još prije 3-4 godine strukturni fondovi su bili vrlo bitni kao E, investicijska sredstva i uvelike su se hvalili, a to se više uopće ne spominje e, i zapravo se postavlja pitanje što će biti sa budućnosti kohezijske politike. U šestom izvještaju e, govori se o jednom od stupova kohezijske politike, a tu se sada više uopće nigdje ne navodi prekogranična suradnja. Ako sam dobro shvatio, vi ste hvalili financijske instrumente. E, mene bi zanimalo u kojim državama ste proveli studiju, u kojem vremenskom okviru. U odboru za kontrolu proračuna imali smo izvještaj koji se odnosi na zadnje programsko razdoblje i tu se pokazalo da je situacija potpuno drugačija. E, vrlo često se financijski instrumenti koriste kako bi se isplatila sredstva iz strukturnih fondova, kako bi se ostvarila e, stopa e, dodjele sredstava, međutim ta sredstva bi završavala u bankama i povećavala bi se kvota vlastitog kapitala na taj način, a sredstva zapravo uopće ne bi došla do onih kojima su upućena i namijenjena, dakle malim i srednjim poduzećima. To je u konačnici dovelo do toga da ovi financijski instrumenti E, vrlo često nisu proizveli e, potrebne učinke u potpunosti, odnosno samo u manjoj mjeri. Zanimalo bi me ako imate neke drugačije informacije ili iskustva. Hvala. Thank you, D'Amato. Zahvaljujem. E, gospođo D'Amato, izvolite. Hvala lijepa. I ja također želim zahvaliti gospodinu Rosiju i gospodinu Bruksu i željela bih odmah prijeći na pitanja. Prvo pitanje tiče se sufinanciranja u sklopu e, strukturnih fondova i e, pakta o stabilnosti i rastu. Mene sada zanima što je s investicijama u sklopu Junkerovog plana. Naime, to nije nešto što se per se tiče strukturnih fondova. Zanima me stajalište gospodina Rosija. Druga stvar, makrouvjetovanost. Tražite reviziju članka 23. I to je političko pitanje. Zapravo e, se želite u potpunosti riješiti obveze E, koja proizlazi iz pojedinih tumačenja gdje bi se e, došlo do suspenzije e, sredstava za programe u onim zemljama koje ne slijede preporuke komisije. I, I zapravo ne želite da se stvara poveznica između strukturnih fondova i sredstava iz programa poput obzora 2020. Zanima me imate li kakvih planova vezano uz to, gospodine Nose. Što se tiče gospodina Bruksa, imam pitanje za njega vezano uz studije. Govorilo se o financijskim instrumentima, njihovom korištenju u regijama. E, kako gledate na razliku između manje razvijenih regija, onih koje su u razvoju i one koje su nerazvijenije? Postoji razlika u smislu korištenja financijskih instrumenata i isto tako mjeranja rezultata ishoda korištenja financijskih instrumenata. Možete li to komentirati? Gospođa Maletić, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja želim pozdraviti naše goste i želim zahvaliti na izlaganju gospodina Rosija i gospodina Bruksa. E, slažem se s vama i svim našim kolegama da zapravo uvodimo veliki broj noviteta u razdoblju između 2014. do 2020. tematska koncentracija, bolja koordinacija rezultata, bolja koordinacija sa ekonomskom politikom, povećanje poveznica između novih prioriteta i potreba regija i da trebamo raditi na provedbi, daljnoj provedbi. Također imamo veliki broj instrumenata koji se još uvijek ne koriste na odgovarajući način u praksi. Spomenuli ste financijske instrumente i još uvijek veliki broj država članica i veliki broj regija pokušavaju ko izbjeći korištenje financijskih instrumenata iako iz toga za njih prolazi veliki broj koristi. I e, zaključno, govorilo se prošli puta o pojednostavljenoj troškovnoj opciji koja je više nego dobrodošla u praksi i nikako nam nije bilo jasno kako to da regije e, odnosno upravljačka tijela regije još uvijek izbjegavaju koristiti tu opciju. Dakle, sasvim je jasno da bismo trebali raditi više na provedbi svega što se trenutačno ne koristi. Također ste spomenuli e, načelo partnerstva i činjenicu da zapravo trebamo vidjeti na koji način uključiti veći broj regija kako bi one sudjelovale u definiranju operativnih programa. No što mislite o ideji da inzistiramo u budućnosti, e, odnosno u budućoj kohezijskoj politici, da imamo samo regionalne operativne programe u svim državama članicama i da u potpunosti ukinemo mogućnost e, postojanja nacionalnih operativnih programa. Dakle, da se samo usmjerimo na e, operativne programe regionalne naravi u uredbi. Hvala, gospodin Buda, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Hvala lijepa. Ja bih želio zahvaliti e, svim gostima na izlaganjima. Mislim da zapravo njihova izlaganja potvrđuju nešto što smo u određenoj mjeri već i sami znali, a to je da postoje pozitivni efekti kohezijske politike u Europskoj uniji. Mislim da smo svih tih pozitivnih efekata svijesti. Nažalost, ono čemu danas svjedočimo jest da Europska komisija izgleda da ne razumije stvarnu vrijednost kohezijske politike kao takve. Zapravo pokušavaju osmisliti politiku koja više neće moći postizati ciljeve niti služiti svrsi zbog koje je i stvorena u početku. Naime, dobro artikulirana kohezijska politika treba odgovarati na potrebe država članica. A kao što smo već i čuli, te potrebe nadilaze granice država članica. O njima treba razgovarati na regionalnoj razini, zapravo trebamo govoriti o regionalnim potrebama. I situacija s kojom se mi suočavamo danas zapravo je rezultat nesposobnosti komisije da kohezijsku politiku učini vidljivijom. I tu dolazi pitanje koje želim postaviti. Osim rezultata poput primjerice dodane vrijednosti u smislu otvaranja novih radnih mjesta, eh, ekonomske dodane vrijednosti i slično. O čemu još trebamo obavijestiti javnost? Bili javnost trebala biti svjesna da ta dodana vrijednost koju regije dobivaju zapravo proizlazi iz same kohezijske politike. Jer znamo da je došlo do Brexita, eh, do tog rezultata došlo je zbog toga što su regije u koje su se slijevala europska sredstva zapravo glasale za Brexit jer ti ljudi uopće nisu bili svjesni da rezultati do kojih je došlo u tim regijama zapravo proizlaze iz korištenja europskih sredstava. Ne bismo li trebali povezanost kohezijske politike s rezultatima na terenu učiniti vidljivijom? I zapravo je moje pitanje što mislite koliko je javnost u stvarnosti svjesna kohezijske politike i rezultata? I posljednje pitanje, gospodin Istoro, izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa e, predstavnicima koji su iznijeli svoja izlaganja i zahvaljujući kojima imamo jedan vrlo plodonosan sastanak. Gospodine Rossi, pitanje za vas. Govorili ste o tome da treba zadržati specijalizacije, da treba zadržati eksante uvjetovanost, ali da to u budućnosti treba kombinirati sa centraliziranim pristupom. To je neka vrsta male revolucije, da tako kažem to je zajedničko upravljanje ili mogućnost koja se spominje u izvješću naše predsjednice da teritorijalna kohezija, prekogranična suradnja i teritorijalna suradnja budu tristručene ili u stručene. O čemu točno razmišljate, jer to je definitivno nešto novo. Imam zatim još jedno pitanje. E, malo općenitije naravi, a temelji se na onome što je već rečeno. Jedna od glavnih tema u politici koja trenutačno ne prevladava, vratit će se za 3 do 4 godine. Trenutačno postoje instrumenti koji mogu funkcionirati samo na razini regija. Vi ste, gospodine Brooks, u svojoj prezentaciji rekli da su regije u samom središtu razvoja o kojem govorite. Dakle, mislim da nema potrebe za takvim očajem nad razmatranjem Europske komisije. Kako vi vidite EFSI? To me zapravo zanima u tom kontekstu. EFSI je sada nakon godinu dana korištenja poput šlaga na torti. Naime, izvuče se jedan projekt pa se daju jamstva za taj projekt. Onda pak dođe drugi projekt pa se daje za taj projekt, ali ne postoji nikakva horizontalna veza. Nema povezanosti sa obrazovanjem, nema povezanosti sa programima, nema nikakve povezanosti sa nekakvim konkretnim rješenjima koja ljude omogućuju da rade, nema povezanosti sa, sa infrastrukturom, sa stanovanjem. Dakle, svaki puta se radi o jednom zasebnom sloju šlaga. Dakle, možda bismo trebali razmisliti o novoj fazi, o novoj politici za razdoblje nakon 2020. Trebamo to učiniti, čini mi se, ili odmah ili u nadolazećoj godini. I moja posljednja napomena koja je dosta općenita. Možete li molim vas komentirati činjenicu da Europska komisija sada nema potporu, a kao što rekao je gospodin Buda, da joj nedostaju instrumenti za dobru i plodonosnu komunikaciju o postignutim rezultatima. Ne bismo li zapravo trebali otvoriti našu instrumentarij i e, objasniti ljudima da upravo zato što to nismo do sada učinili, ljudi gledaju u drugom smjeru, bave se populizmom i tako dalje. Ne postoji li izvješće Europske komisije e, koje se objavljuje svake tri godine, gdje stoji da 30% naših građana znaju za kohezijsku politiku. Sigurno samo pola posto našeg ukupnog broja stanovnika zna za EFSI Nitko ne voli bankare. Građani ne vole bankare. Jer uvijek misle da imaju vlastiti neki plan, a građani žele vidjeti svoje aktivnosti u onome što se nudi. Ne bismo li trebali biti kreativniji u obrani vlastite politike i u tome da se pažljivo sluša. Sami ste rekli da EFSI i kohezijska politika nisu jedno te isto, ali mene zanima koliko daleko trebamo ići u ujednočavanju ovih dvaju elemenata, usklađivanju ovih dvaju elemenata i kako da budemo dobri u tome da onda te rezultate prodamo javnosti. Kako biti dobar u tome? Hvala. Sada dajem riječ e, predstavnici Europske komisije, gospođi Ana Panajte. Izvolite. Hvala lijepa, dobar dan svima. Želim samo potvrditi da sam primila na znanje i da ću informirati kolege koji e, prate e, program za razdoblje nakon 2025. Ja sam zadužena za predmet partnerstva i primila sam na znanje E, ovo što ste rekli. Mi smo već pozorno analizirali e, ishode iz studije CPMR e, koja je, a koja je već neko vrijeme dostupna. Što se tiče provedbe partnerskog načela, mi u komisiji i dalje pratimo to vrlo pozorno u okviru rasprava koje se vode sa državama članicama u odboru za praćenje. A što se tiče suradnje sa partnerima na europskoj razini mi smo oformili strukturni dijalog sa e, predstavnicima europskih partnera i sastanci se održavaju u načelu dva puta godišnje. Na tim sastancima razgovara se o temama koje su od zajedničkog interesa za tri kategorije partnera koji su zastupljeni u našoj skupini, a u skladu sa kategorijama kako ih definira članak 5. uredbe o zajedničkim odredbama, prvenstveno lokalna i regionalna tijela, ekonomski i socijalni partneri i također organizacije civilnog društva. Posljednji sastanak će se održati sljedećega tjedna u utorak. E, CPMR je članica e, nije jedna od najaktivnijih članica, ali taj konkretni sastanak će se posebice usredotočiti na korake koji su nužni za pripremu razdoblja nakon 2025. godine, proces prikupljanja informacija i sve ono što će s vremenom dovesti do, u konačnici nadamo se, komisijnog prijedloga vezano za kreiranje, odnosno format kohezijske politike za razdoblje nakon 2025. godine. Parlament ćemo kao i obično informirati i na vrijeme ćemo podastriti izvješće na sastanku kako biste ga mogli razmotriti. Hvala. Hvala. Gospodine Rossi, gospodine Brooks, veliki broj pitanja, jeste li spremni na njih odgovoriti i tko će prvi krenuti s odgovorima? Gospodine Rossi, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem uh, uvaženim zastupnicima koji su se javili za riječ. Uh, zaista smo imali prilike čuti neka vrlo relevantna pitanja i ja se s mnogima od napomena koje smo čuli i tekako slažem. Ono što smo čuli zapravo je samo još jednom vrlo uvjerljivo potvrdilo da nam treba obnovljena kohezijska politika za razdoblje nakon 2020. godine. Prva stvar koju trebamo učiniti jest zapravo provjeriti i vidjeti e, kako stvari zaista funkcioniraju. To je prva točka, meni se čini. Mislim da to i tekako dobro treba odraditi, tako da je to nešto što će tražiti dosta posla i moramo se pobrinuti da su uvjeti pravi i da ćemo uistinu dobiti pozitivni rezultat tijekom tih provjera. I ja bih također želio i na neki način obraniti rezultate kohezijske politike. Prisjetimo se da smo imali već prilike čuti kako od vas, tako i od gospođe Dimato, recimo i nekih drugih, već ranije, da kohezijska politika ne bi trebala biti nešto što se koristi kako bi se iz nje izdvajala sredstva u koriste nekih drugih politika, zato što je to nešto što bi je u konačnici iscrpilo. I završili bismo da tako kažem na suhom. Druga stvar koju želim reći je da je vrlo važno dakle, da ne uzimamo sredstva od kohezijske politike za druge stvari. Druga stvar koju želim reći je da se moramo pobrinuti da regionalno i nacionalno sufinanciranje bude odrađeno u skladu sa odredbama pakt o stabilnosti. Ako to e, ne uspijemo učiniti, doći će do problema s rashodima u određenim regijama koji će biti dosta velikih razmjera. To je nešto što bi moglo dovesti do toga da kohezijska politika u konačnici nema rezultata. To je nešto što sve regije zapravo zahtijevaju. Ako ne uspijemo potrošiti sredstva iz strukturnih fondova i ako ne uspijete investirati, onda se zapravo malo gubi svrha. Mislim, jedan od razloga zbog kojih imamo ove probleme je upravo zato što se nije uspjelo potrošiti sredstva. Na primjer, u mojoj regiji imali smo 80 milijuna godišnje, i mogli smo zapravo umjesto da jednostavno taj novac ostane stajati ili da se drži u banci gdje jednostavno propada, mogli smo ga iskoristiti da ga reinvestiramo. Mislim da zapravo nas trebate malo pritisnuti da investiramo, da se to može učiniti uz pomoć e, pakta o stabilnosti. To je nešto što bi zaista u konačnici moglo e, potaknuti potrošnju. Mnogo smo čuli o rokovima i to je nešto o čemu se treba razgovarati. 80 milijuna u sufinanciranju samo za moju regiju zapravo zamislite kako izgledaju stvari u razdoblju od 7 godina. To je jednostavna matematika. Treća stvar koju želim reći jest e, nešto vezano uz pojednostavljivanje. Jedna od stvari zbog kojih e, sve kasni jest činjenica da e, su zapravo procedure prilično složene. Tu je Junckerov plan, za koji mi se također čini da je malo presložen. Nekako mi se čini da bismo možda ipak trebali malo um, ujednačiti e, proceduru. Um, na neki način je pojednostaviti kako bi neke stvari išle brže. Nije recimo to problem samo za Kataniju ili Siciliju eh, s kojima sam dobro upoznat. To je problem i za druge dijelove Italije i za druge regije, a posebice za pomorske regije i za najudaljenije regije. Što se tiče makrouvjetovanosti, moramo si postaviti pitanje. Eh, trebamo li ići u smjeru sankcija? Meni se čini da sankcije nisu dobro rješenje. I možda ne bi bilo zgorega iznijeti nekoliko prijedloga. vezanu uz korištenje strukturnih fondova i možda ne bi bilo loše pokušati iskoristiti bonuse umjesto sankcija u tom kontekstu. E, zato što ovaj pristup koji se temelji na sankcijama zapravo izaziva probleme s kojima se trebamo znati nositi. A pogotovo pritom mislim na one koji kasne i e, rokove koji se, koji se otežu. U strategiji za razdoblje 2020. E, trebalo bi zaista vidjeti možemo li napraviti tu poveznicu između uspješnog korištenja strukturnih fondova i bonusa jer to je nešto što bi zapravo značilo da se strukturnim fondovima i kohezijskoj politici daje zapravo jedna gradivna vrijednost u smislu ekonomskog upravljanja unutar Europskoj uniji. Meni se čini da trebamo e, snažnije povezati strukturne fondove sa strategijom, e, odnosno sa strategijom koja vodi do ostvarenja ciljeva za razdoblje nakon 2020. godine. Stvari se naravno razlikuju od regije do regije i ciljevi će se vjerojatno postizati u svakoj regiji na drugačiji način i to treba uzeti u obzir, ali mora postojati poveznica. I na kraju nekoliko riječi samo o onome što je rekla gospođa Breso. Mislim da su se i drugi kolege zapravo osvrnuli na te stvari. Jednom, kad izdvojimo nekoliko megaprojekata, ne rasjepkanih projekata, morali bismo biti u stanju povezati to s financiranjem u sklopu junkerovog plana na način da se stvari osnažuju. Dakle, da se strukturni fondovi povežu sa um, Junkerovim planom. Daću vam tri primjera iz vlastite regije. Mi smo značajne novce uložili u e, području javnoga e, sektora. Jedan dio novca morali smo e, uzeti u obliku zajmova. Napravili smo poveznicu sa Junkerovim planom i iskoristili smo taj novac zapravo da primjerice koristi i e, napravimo e, pomake u javno e, infrastrukturi, primjerice u mreži javnog prijevoza. Također, kad govorimo o strukturnim fondovima, Iskoristili smo lokalno znanje i kompanije koje su se bavile određenim područjima koja su bila od interesa i vezano uz projekte eh, objavile su natječaje eh, koji su zapravo omogućili da se i u privatnom sektoru ostvare značajne, značajne dobrobiti. E, netko je spominjao borbu protiv siromaštva i nastojanje da se postigne veća razina uključivosti. Postoje veliki strateški regionalni primjeri koji zapravo mogu poslužiti kao dobri primjeri, a kojima je, da bi to bili zaista potrebno dati sredstva iz Junkerovog plana. Dakle, mislim da se zapravo na ovaj način dobro vidi da se može povezati investicije u privatnom i u javnom sektoru. Također, želio bih reći da smo imali određena iskustva, primjerice s Pjombinom, Imali smo dakle industrijsku krizu u mojoj regiji i onda smo, da bismo pomogli Luci, korištenjem strukturnih fondovima, fondova korištenjem strukturnih fondova i poveznicom sa obzorom 2020. zapravo uspjeli stvari vratiti na pravi put. I mislim da se tu zapravo pokazala i važnost regija. Gradovi su jedna stvar, ali ako stvari zadržite na regionalnoj razini, glavna strategija E, može bolje zaživjeti. Zato što na taj način uspijevate pokrenuti obuhvatne strateške projekte možete kumulirati resurse, možete raditi u paketima, možete koristiti kombinaciju sredstava. E, primjerice, postoji je prijedlog da se koriste istovremeno sredstva iz obzora 2020. E, i Junkerovoga plana. E, ako kombinirate resurse, možete zaista pokrenuti velike strateške projekte. Nije to lako, ali mislim da ako idemo u tom smjeru da bismo zapravo mogli stvar učiniti manje birokratskom i konkretnijom. I mislim da bi bilo lakše iskomunicirati što Europa zapravo radi u regijama. Recimo moglo bi se reći, gledajte, e, ostvareno je tih sedam projekata, e, ostvareno je tih pet ciljeva. E, u tim konkretnim projektima iskoristili smo sredstva iz tih i tih izvora. I to je nešto što bi nas učinilo vjerodostojnima to je nešto što bi nam, e, meni se čini, u konačnici omogućilo da polučimo efikasnije rezultate e, i u okviru ostvarivanja općih ciljeva koje imamo, prvenstveno rasta. Zaključno, želim pozdraviti e, ono što rekao gospodin Jakovčić. Hvala vam lijepa na napomeni. E, govorili ste o kohezijskoj politici koju snažno branite i rekli ste da ako zapravo ne dobijemo financije za regionalne projekte, da će se to sve prelomiti na leđima e, stanovnika, ljudi, jer to je istina. Europski fondovi su važni, oni su od ključne važnosti, trebaju biti iskorišteni za dobrobit stanovnika u regijama. Možda bi bilo korisno kad bismo u srednjoročnoj evaluaciji e, promijenili komunikacijsku metodologiju, kada bismo određeni oblik komunikacije učinili obveznim, kad bismo odvojili neka sredstva za to. Mislim, znam da postoje sredstva za komunikaciju, ali taj novac se ne koristi uvijek na najefikasniji način. Možda bismo mogli imati neke smjernice za e, kao prvo korištenje, strukturnih fondova i kohezijske politike, a s druge strane možda bismo trebali tražiti od korisnika da se tih smjernica drže i da se onda u skladu s njima to dalje komunicira. Hvala. Hvala. Kao prvo ću odgovoriti na ono pitanje povezano sa s politikom i programom plana Jean-Claude Mislim da je predsjednik Rosije već ukazao na to kako se može situacija poboljšati u budućnosti, ali samo da ponovno kažem da ono što kritiziramo u našem dokumentu je to da europski fondovi za strateško ulaganja i kohezijska politika se razvijaju u potpunosti neovisno jedno od drugoga u Europskoj komisiji. Mi smatramo da tu ne postoje jednaka pravila za sve, a način na koji se EFSI javnosti predstavljaju i način na koji se e, kohezijska politika javnosti predstavlja. Mi smatramo da se tu mnogo svjedočimo na greške i na rokove, a da zapravo to uopće ne pomaže da obranimo E, tu politiku, a to svi ovdje želimo. I isto tako na kraju krajeva ono što jasno kritiziramo je e, dodatnost e, koja je nametnuta EFSI-u. Mi smo zabrinuti vezano s to hoće li taj fond uopće dovesti do bilo kakve dodatnosti. Zbog toga smo u našem dokumentu vrlo jasni o tome i to je ono što je rekao predsjednik Rosi malo prije. Dakle, moramo pa mislim o tome kako da integriramo to dvoje, dakle plan i politiku, jer EPS je samo to što jest, to je plan, kako da to na dosljedan način integriramo. Da ne razmišljamo samo o sinergijama, već kako doista to dvoje integrirati zajedno. Što se tiče pitanja gospodina Zelera o tome kako se koriste financijski instrumenti, e, Mislim da se u načelu slažem s onime što ste rekli. Mislim da je Europska investicijska banka bila jako kritična prema prema korištenju financijskih instrumenta u kohezijskoj politici, ono što sam u svom izlaganju htio predstaviti, je jedan primjer toga gdje su financijski instrumenti doveli do pozitivnog rezultata, ali zapravo ako pogledate studiju, a nadam se da ćete sada zaprimiti kopiju te studije ili već imate, možete vidjeti da se isto tako jako kritizira način na koji su se koristili financijski instrumenti. To je ono što mi zapravo kažemo, da su financijski instrumenti vrlo korisni, ali samo za specifična tematska područja i samo u određenoj vrsti regija. No, evo, kao što sam već rekao, ima više informacija u samoj studiji, to ću odgovoriti nam se na vaša pitanja. Pitanje gospođe Damato vezano uz uspjeh financijskih instrumenta u slabije razvijenim regijama i opet u studiji imate više informacija o tome, ali mogu reći da smo mi pogledali prošlo programsko razdoblje i evo, nemam te brojke ovdje pred sobom, u studiji imate više, ali 74.1% e, konkurentnosti vezano u zapošljavanje u tim regijama. Tamo e, oni imaju e, pozitivno mišljenje o financijskim instrumentima, ali 33% samo onih regija koji se baju konvergentnošću su za financijske instrumente i tu vidimo razlike između pojedinih vrsta regija. Što se tiče regionalnih operativnih programa, netko je postavio pitanje o tome. Mislim da bi CPM to mogao svakako podržati, ali bih možda isto tako morao reći da bi kao prvo trebalo gospođu Juncker i gospodina Kantajnera uvjeriti u to da regije uopće postoje, to bi moglo biti dobro ishodište prije nego što nastavimo s daljim radom. Mislim da tu postoje institucionalne prepreke za to i zbog toga naglašavamo ulogu komisije koja se treba pomenuti za to da se načelo partnerstva poštuje. Imamo nekoliko primjera u studijama gdje se ukazuje da regije nisu saslušane, e, da im se nije dala dostatna uloga. I što se tiče ex ante uvjetovanosti, tu je pitanje postavio gospodin Van u našem dokumentu. Mi jasno kažemo da što se tiče eksante uvjetovanosti, na način na koji mi gledamo na njih u CPMR-u, mislim komisija je rekla da tu treba naći poveznicu između kohezijske politike i europskog semestra, a mi smatramo da ta poveznica već postoji, a to je upravo eksante uvjetovanost. To je možda slaba poveznica, ali je ipak poveznica i to pokazuje da države članice regionalna tijela moraju ispuniti razne vrste obveza vezanih uz rast, E, i zapošljavanje prije e, samih ulaganja i tu možemo pogledati da se ulaganja koriste na dosadan način. Nekoliko od najboljih priča uspješnica iz regija po pitanju eksante uvjetovnosti su e, primjerice strukture za bolničke objekte, to je za istraživanje i da su tu regije doista rekle da im tu pomaže tako vrsta ulaganja. I komisija je rekla da je to odlično, zato što tako mogu potaknuti regije da svoje ulaganja više usredotočuju na inovacije i istraživanje. I to je svakako nešto što možemo prije u budućnosti. Evo, zaustavit ću se ovdje, više nemam vremena, ali zahvaljujem još jednom na pozivu. Hvala vam još jednom, gospodo, hvala vam na vašim izlaganjima i hvala vam na odgovorima. Ovo je bila vrlo zanimljiva i plodnostna rasprava i nadam se da ćemo vas ubrzo opet ugostiti u odboru za regionalni razvoj. Sad nastavljamo s našim dnevnim redom. Sljedeća točka je nacrt izmjene proračuna broj 4 u pogledu općeg proračuna za 2016. godinu Znate već priču 11.10. godine su se koordinatori e, usuglasili da će se izraditi e, mišljenje o nacrtu izmjene proračuna broj 4 u odboru regiji. To je jedno od sasvih dijelova za Europsku komisiju za proračun kako bi se uzelo u obzir e, razlike u odobrenim sredstvima za plaćanje i za obveze u toj godini u kojoj se radi. Odgovorni odbor je odbor za proračune i on je odlučio da će izraditi e, nacrt izmjene proračuna budžeta da će pregovarati sa vijećem o tome u okviru postupka mirenja za proračun za 2016. godinu i da će se 1. prosinca glasovati o ovome na plenoj sjednici. Uzevši obzir takve okolnosti, odbor regi nema dovoljno vremena izraditi mišljenje o ovome i sukladno tome su se koordinatori usuglasili da će se u obliku pisma usvojiti e, nacrt mišljenja koje će se uputiti predsjedniku odbora za proračune, a nacrt pisma možete naći u materijalima za ovaj sastanak. Slažete li se sa ovakvim e, postupkom kojeg smo predložili i sa nacrtom pisma? Slušali me netko? Hvala vam lijepa. To je izvrsno pismo. Thank you. I'm really... Hvala. Stvarno sam iznenađena. Netko me sluša i slažete se s pismom. Hvala vam e, lijepa. I mogu onda dobiti natak svoje dva boda. Okay. Okay. Uh, so I close uh, our meeting for today ovime zaključujem e, današnji sastanak, a pozivam koordinatore da odmah nastavimo dalje sa sastankom koordinatora e, koji će biti zatvoren za javnost. Dakle, molim vas, e, oni članovi odbora regije koji nisu koordinatori, vas molim da napustite dvoranu.